Dámy a pánové, prosím, použijte sluchátka, já budu hovořit česky. Dobrý den, vítám všechny. Govorit ću češki. Dobar dan svima. Želim vam dobrodošlicu na današnji sastanak odbora SEDE. Pozdravljam e, kolege, parlamentarce, isto tako kolege iz tajništva i prevoditelje. Prva točka je usvajanje Dobili ste dnevni red, vjerujem, i postavljam vam pitanjem da li neko protivi usvajanju dnevnog reda. Ako ne, onda smatramo da je dnevni red usvojen. Sljedeće što ću reći je usvajanje zapisnika od 25. i 26. siječnja 2017. Ako nema e, primjedbi na to, onda smatramo da je zapisnik usvojen. I nakon toga krećemo na prvi sadržajni dio, znači prvu točku dnevnog reda. Ova točka je vrlo važna jer govorimo o suočavanju i rješavanju sigurnosnih e, izazova vezano uz privatna zaštitarska društva i znači vojne jedinice. Gospođa Vautman, pozdravljam ju, dobro jutro i evo drago mi je da možemo čuti njezin uvod i predstavljanje ovog ove točke dnevnog reda, no ne mogu ju izgleda da ona nije ovdje. A je, evo, imate riječ. Thank you very much, uh, dear President, dear colleague. Hvala, dragi kolege, predsjedniče. Drago mi je što danas mogu predstaviti izvješće o e, privatnim zaštitarskim društvama. Ja ću o tome govoriti, znači, e, skraćenicom PSC. I znati ćete kad to čujete o čemu govorim. Znači, sektor PSCA je međunarodni sektor i zapošljava puno osoba. Nude cijeli niz usluga i građanskih, civilnih i vojnih. U budućnosti ja sam sigurna da će igrati i veću i važniju ulogu, a postoji cijeli niz razloga zašto mislim da je ovo izvješće i potrebno i da dolazi u vrijeme. Prvo, eurobarometar i ankete su pokazale da e, EU građani žele da Europska unija bude proaktivnija na području sigurnosti i obrane. Drugo, isto tako vidimo da što se tiče ulaganja e, u obranu E, u svim državama članicama ne dolaze do ovog praga od 2% o kojem smo odlučili. Zbog toga bi trebalo da države članice više surađuju sa, e, između sebe. Isto tako imamo države članice koje bi mogle e, upošljavati privatna zaštitarska društva kako bi postigle taj cilj. Isto tako, što se tiče zakonodavstva EU-a, malo je toga regulirano vezano uz korištenje ovakvih društava. Isto tako imamo signale da korištenje takvih društava ima utjecaj negativan i pozitivan na e, sliku EU-a. Ta društva igraju važnu ulogu pomoći na području aktivnosti civilnih i e, vojnih agencija u premošćavanju jazova, a jazovi se prije svega e, stvaraju zbog smanjenja troškova. Isto tako, takva društva mogu e, značiti velike uštede, te također lokalno znanje. Više od 1,5 e, milijuna zaštitara su bili znači e, zaposlenu u okviru 40 tisuća zaštitarskih e, agencija kompanija u 2013. godini. Kad uzmemo u obzir ove argumente, onda nam je potreban zakonodavni okvir pravila i političke odluke. Komisija i vijeće tražimo od njih da nam e, kažu zašto i zbog čega su se e, zaštitarska društva zapošljavala u okviru EU misija. Isto tako e, želimo da nam institucije daju jasne jasnije naznake o tome zašto se i na koji način se zapošljavaju zaštitarska društva te procjenu učinka njihovog e, zapošljavanja i nakon toga će se moći donijeti odluke da li je su, da li su ta društva dobro zapošljena i u okviru znači i tih aspekata političkih, financijskih i tako dalje. Ono što je važno je surađivati na e, privatnom sektoru što se tiče istraživanja. Imamo također i sustav e, i solucije na području obavještajnih službi. Što se tiče isto tako drugih sustava moramo koristiti što se tiče obavještajnih agencija, sve ono što imamo na raspolaganju. Isto tako ono što bi postavlja pitanje o tome na koji način možemo koristiti prepoznavanje lica i tako također automatiziranih vrata na u zračnim e, službama, metrojima i tako dalje. Imamo znači da su na primjer takvi instrumenti bili prisutni e, na aerodromu u Briselu, onda je puno patnje ne bi e, znači bi uštedjeli. Isto tako, druge domene suradnje imamo znači e, na primjer obranu strateških e, zgrada i brodova isto tako obavještajne aktivnosti a kako bismo imali jasnu sliku, mi preporučujemo da Europska komisija pokrene zelenu knjigu s ciljom da uključi sve dionike od e, znači, privatnog i javnog sigurnosnog sektora i da ih uključi u široku javnu konzultaciju kako bi bolje identificirali e, potrebne i mogućnosti buduće suradnje te ustanovljenje e, osnovnih pravila i angažmana i dobrih praksi. U tom smislu ovo izvješće također traži da se stvori i E, standardi za kvalitetu koji bi bili specifični za ovaj sektor. U ovom trenutku to ne postoji te korištenje privatnih zaštitarnih, e, zaštitarskih društava e, je toliko veliko da moramo početi raditi na okviru, zakonodavnom okviru. Ono što je važno je da se osmisle jasne smjernice u okviru takvih ugovora koje se sklapaju sa zaštitarskim društvama. A ta društva također moraju imati standarde kako bi mogle e, tražiti e, rad u institucijama. Također tražimo da se osmisli takozvana crna lista za zaštitarska društva koja ne odgovaraju EU standardima. To mora biti, ta pravila moraju biti fleksibilna, ali stroga. Na neu, međunarodnom e, planu E, pozivamo sve države članice koje to nisu učinile da što prije moguće se pridruže Montreux dokumentu. To bi trebao biti temelj za međunarodni okvir koji bi mogao regulirati aktivnosti privatnih zaštitarskih društava. Kao izvjestiteljica ja sam e, naklonjena tome da se uspostavi bliska suradnja između privatnog i javnog sektora na području E, sigurnosti i obrane. To će nam dati mnoge mogućnosti. Ako stvorimo transparentni legalni okvir, isto tako kvalitet, e, standarde kvalitete koji će biti specifični na europskoj razini i tu e, crnu listu za one koji se ne pridržavaju tih standarda, onda ćemo uspjeti u našem cilju. Ja se u svakom slučaju veselim radu sa e, svim kolegama i očekujem amandmane. Hvala. Hvala vam zbilja na ovom e, iscrpnom i jasnom izvještaju, a sada otvaram e, diskusiju, a svoje pitanje ću ostaviti za kraj, a sada gospodin Gale ima riječ. Hvala. Hvala vam puno. Želim zahvaliti gospođi Vautmans eh, na ovom izvještaju. Ovo je izuzetno važno budući da je to rasprava koju moramo održati. Oprostite. Možda bi prvo izvjestitelji u sjeni trebali prvo uzeti riječ. Oprostite, ja sam još malo pospan jutros. Gospodine Galer, budući da ste počeli, možda bi trebali i završiti, ali počnimo sada sa izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Kenes, ja ću govoriti litavski. Prije svega želim zahvaliti gospođi Vautmans, izvjestiteljici na ovom izvještaju. To je vrlo dobar temelj za raspravu o privatnim zaštitarskim društvima. Potrebno je regulirati njihove aktivnosti i druge aspekte tog problema. Prema studiji Transparency International privatnih e, sigurnosnih e, društava koja je ove godine predstavljena u e, Minhenu, možemo reći da se radi o velikom poslu, otprilike 200 milijardi eura a imamo isto tako stotine e, tisuća privatnih e, zaštitarskih društva u svijetu imaju zaposlenih 3,5 e, milijuna ljudi Imali smo za 2013. 1,5 milijuna zaštitara u 10.000 e, privatnih e, kompanija. Radi se zbilja o kvalificiranim e, umirovljenim časnicima, također vrlo visoko kvalificiranim tehničkim i vojnim službenicima, bivšim su također rezervnim vojnicima koji su koristili, bili korišteni u vojnim misijama i tako dalje. To su vrlo kvalitetni, kvalitetno osoblje. Isto tako, možemo reći da se tendencija ovakvog zapošljavanja i pojačava. Razlog tome je da cijeli niz zadaća na području sigurnosti se povećava. To je tijekom e, godina bio prerogativ e, znači e, država, a sada je to u rukama privatnih eh, kompanija. Outsourcanje na tom području je korištenje, široko se koristi ne samo u SAD-u nego i u Njemačkoj i u drugim državama članicama. To je vrlo važna stvar. Znamo da nijedna od tih država nema ni dobro regulirani sustav pravila ni davanja dozvola. Posebno što se tiče provođenja zadaća i misija u drugim državama. Vidjeli smo znači probleme u Afganistanu, u Africi i tako dalje. Zbog toga se e, standardi i pravila moraju usvojiti, moraju standardi moraju biti obvezujući. Zbog toga mi je izuzetno važno da se e, napisao, da smo znači napisali ovo izvješće i da od sada o tome e, raspravljamo. Naravno, način regulacije takvih društava je interno pitanje e, država, no imamo također i osobe i kompanije koje također operiraju u drugim zemljama izvan zemalja gdje su registrirane. Imamo znači države domaćine gdje takve tvrtke provode svoje aktivnosti. Imamo cijeli niz pitanja vezano uz to. Prvo, koje je pitanje privatnih vojnih kompanija koje je zakonski okvir njihovih akcija, koje su njihove odgovornosti? U prošlosti im, ako, na primjer, su takvi zaštitari i plaćenici dolazili iz e, određenih država te su bili e, uključeni u e, konflikte i isto tako u drugim državama, oni su znači trebali odgovarati i trebali su biti podvrgnuti nekim međunarodnim standardima koja je odgovornost e, i ograničenja odgovornosti vezano uz takve akcije? Da li takvi ljudi se miješaju u sporove, vojne sporove? Da li je to zakonodavno? Da li sigurnosni sustav i dalje treba biti isključivo u rukama države? Da li možemo pomiriti znači intervenciju privatnog i javnog sektora? Što se tiče ovih e, tvrtki i društava imamo cijeli niz pitanja pitanja moramo li ograničiti njihovu veličinu. Neke mogu čak postati i male vojske ako ne ograničimo njihovu veličinu i naravno moramo biti svjesni e, konsekvenci. Isto tako kakve usluge mogu pružati takva društva sada su e, te usluge širokog spektra što se tiče koja stopa e, smrtnosti može biti tolerirana a što se tiče e, korištenja takvih e, društava u misijama UN-a ili EU-a Postavlja se pitanje na koji način možemo koristiti također i e, takva društva u zaštiti e, i predstavništava i misija EU-a. Ono što je e, važno da komisija napiše smjernice za zajednično korištenje ovakvih društava. Isto tako podržavam ideju da se osmisli zeleni, zelena knjiga koja bi odcrtala zajedničke znači standarde i pravila kvalitete na europskoj razini. Nemam mišljenje što se tiče um, crne liste. Čini mi se da uključenje na takvu crnu listu bi moglo biti kontraproduktivno. Neki akteri na tom području su to rekli, no ipak ne možemo samo odbaciti tu mogućnost. Isto tako e, javne i privatne, e, privatna društva e, operiraju i na moru i na kopnu. I postavljamo si pitanje, na primjer, da li na primjer takvi, takve E, određeni e, znači osoblje koje je na brodovima na moru kad uđe na teritorij druge države da li mogu ostati na e, na takvom brodu. Postavlja se cijeli niz pitanja vezano uz to. Mislim da znači operacije na moru također trebaju biti uključene u ovaj dokument. imamo također i cijeli niz pitanja na kojih u ovom trenutku nemamo odgovor. Zbog toga moramo odlučiti koje je područje zapravo i koji je opseg naših e, e, ambicija, što želimo učiniti obveznim, a što ne. Isto tako na koji način se takva društva mogu koristiti. Također, što se tiče tih društava, zahtjev za njima je sve veći i poslovanje takvih e, društava se povećava te ona rastu. Zbog toga je proces nekontroliran, ne kontrolira se i trebamo si postaviti pitanje da li moramo ograničiti njihovu veličinu kako ne bi počeli predstavljati sigurnosne e, probleme. Zahvaljujem gospođi Vautmans e, na ovom izvješću i EPP će aktivno sudjelovati sa amandmanima. Hvala. Děkuji paní Andrikine a slovo má pan Frunzulika, prosím. Hvala. Gospodin Frunzulika je sljedećim. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svima. Uvaženi kolege, jako je važno da nakon što čujemo izvjestitelja, da se da riječ izvjestiteljima u sjeni. Mislim da je to pravilo e, dobro. Hvala gospodine Galer, znam da razumijete. Možemo nastaviti s našim izlaganjima. Hvala. Dragi kolege, htio bih prije svega zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Valtmans, na jako dobrom trudu koje je uložila u ovo izvješće. Postoje, aspekti u izvješću s kojima se ja slažem. Prije svega kad je riječ o, brojčanim podacima o zaposlenicima za zaštitarskih e, tvrtki u Europi koji E, taj broj raste, a to ima i određene e, transnacionalne e, posljedice. A isto tako nedostatak regulacije dovodi do više razine nesigurnosti, pogotovo zbog toga što je potrebna transparentnost, odgovornost i praćenje rada privatnih zaštitarskih tvrtki u kontekstu operacija. U tom smislu treba ocijeniti sadašnju situaciju vezanu uz e, privatne zaštitarske tvrtke koje rade na teritoriju um, Europske unije ili trećih zemalja i pružaju usluge europskim ili ne europskim subjektima. Mislim da to treba e, predstavljati i za europske institucije i države članice kako bismo imali cjelokupnu sliku struktura koje su uključene u pružanje sigurnosnih usluga. Jedna od najvažnijih stvari je korištenje privatnih zaštitarskih tvrtki vezano uz e, javno i moralno povjerenje. A treba imati na umu oni s kojima ulaze u interakciju, a prije svega mislim na treće zemlje i to mislim na stanovništvo i vlasti u tim zemljama. Postoje tu i pitanja vezana uz pravne praznine vezano uz djelovanje ovih, tvrtki u trećim zemljama. Isto tako, troškovna učinkovitost ne bi trebala biti glavni kriterij u rješavanju sigurnosnih pitanja. Pažljivo, pažljiva evaluacija dobiti od privatizacije e, treba biti odmjerena u odnosu i na rizike. S obzirom na promjenu e, sigurnosne dinamike, Mislim da je potrebna učinkovita kontrola i to provedbom jasnih, strogih pravila za privatne zaštitarske tvrtke. To bi trebao biti prioritet na europskoj i globalnoj razini. Ne možemo si dopustiti da europske kompanije budu povezane s nečovječnim postupanjem u trećim zemljama. I na kraju, ali ne manje važno, privatne zaštitarske tvrtke ne nude samo čiste sigurnosne usluge, odnosno zaštitarske usluge, već isto tako provode obavještajne aktivnosti. I to zapravo znači razvijanje obavještajnih kapaciteta, a to je nešto što treba dobro regulirati i kontrolirati. Još jednom dopustite da zahvalim izvjestiteljici i veselim se suradnji sa svim izvjestiteljima u sjeni na ovome izvješću. Hvala. Hvala gospodin Franzulika. Sljedeći na redu je gospodin Buhner. I ja bih htio izraziti zahvalnost izvjestiteljici na nacrtu izvješća. Ovo je jako važno mišljenje. Radi se o temeljnim pravima, ljudskim pravima. U posljednjih 20 godina pitanje sigurnosti i obrane ima negativnu komponentu. Da, naravno, vojnici su i časnici e, skupi. Kada biste ih sve zamijenili državnim službenicima, kad bi oni svi postali državni službenici to ne bismo mogli financirati međutim mora postati e, postojati odgovornost e, svih policijskih i srodnih službi radi se o E, postignućima koja su vezana uz ustrajavanje na vladavini prava. Nemojmo se zavaravati, naravno, privatna zaštitarska društva mogu mnoge stvari napraviti kako treba, no vrlo često njihov cilj je zapravo maksimizacija profita i to ih više zanima od e, zaštite ustavnih prava. Nekad će napraviti nešto dobro, a nekad ne. Ovo širenje privatnih kompanija je nešto što smo čuli, dakle to je činjenica. Ne možemo se vratiti u prošlost i naprosto negirati tu činjenicu. Međutim, mislim da ovdje mm, u ovom sektoru postoji previše crnih ovaca. Da, možemo govoriti o, uspjehu Blackwatera u Iraku. tu su i brojne kriminalne aktivnosti osoba koje e, djeluju kao zaštitari, ali imaju kazneni dosje. Pa i u parlamentu smo imali negativno iskustvo sa privatnim zaštitarskim uslugama. Nudili su najjeftiniju uslugu i morali smo prihvatiti tu najnižu ponudu ali u to vrijeme imali smo tri oružana napada na parlament i neki visoko vrijedni predmeti e, su bili ukradeni i to pred e, pod nosom privatnih zaštitara. Ugled Europskog parlamenta, jedne demokratske institucije, na neki način je narušen ovim incidentima i to je nešto što, što se ne može vezati uz e, novčani iznos. E, u nizu stavaka e, inzistira se na uštedama. Ja sam htio istaknuti argument da ne prihvaćam takav pristup Zatim nalazi se tu i fraza gdje se kaže da pod određenim okolnostima bismo mogli e, još jednom promisliti o uštedama. Međutim, kad pogledate uvodne izjave P i Q, tu se inzistira na veće efikasnosti. Čini mi se da postoji niz diplomatskih sukoba s određenim zemljama. Primjerice u Indiji privatni zaštitari su bili pritvoreni zato što se ocijenilo da su prekršili pravila koja se odnose na e, teritorijalne vode Indije. Zatim tu su bili i incidenti gdje su ispaljeni meci. Međutim, mi nismo bili tamo i moramo se zapravo osloniti na izvješće iz Indije o tome što se dogodilo. Očito je, međutim, da su te osobe ušle na teritorij suverene nacije, u njihove teritorijalne vode i to naravno na nas ima negativne posljedice. Još je tu jedna stvar koju bih eh, htio istaknuti i možda elaborirati o tome. Imamo situaciju gdje privatne vojne tvrtke su zapravo nastale iz obavještajnih i tajnih službi kako bi provodile tajne operacije kako bi narušile demokratsku odgovornost. Evo, bit ću jasniji. Kad je riječ o korištenju e, ovih tvrtki od strane Europske unije, to je nešto što ima smisla podupirem smjernice iz stavka 4 kao i to da je potrebno da postoje certificirani pružatelji tih usluga na razini Europske unije. Dakle, ono što je rečeno u tom dijelu zaslužuje potporu. Zelena knjiga koja podrazumijeva kreiranje čvrstih, jasnih pravila je nešto što je naravno pozitivno, ja to podržavam i to predstavlja kralječnicu e, ove ideje. Međutim, na razini Europske unije nama je potrebna ili direktiva ili uredba. I nemamo puno vremena jer se zapravo godinama ništa ne čini po tom pitanju, a broj ovakvih tvrtki doista brzo raste. I u stavku 16 E, navodi se nešto što je također jako važno. O tome se može razgovarati i u kontekstu stavka 18. radi se o tome da je potreban jedan čvrst skup međunarodnih pravila. Međutim, nemamo puno vremena. E, potrebni su sporazumi, međunarodni pravni e, dokumenti. Evo, to je e, moja inicijalna ocjena. Veselim se nastavku suradnje. Hvala gospodine Buhner. E, dame i gospodo, i dalje imamo pet govornika na popisu. E, molim vas da ne govorite dugo. Sljedeći izvjestitelj u sjeni je gospodin Schaffhauser. Hvala gospodine predsjedavajući nekoliko napomena. Prije svega podupirem ono što je rekao kolega i zapravo razmišljam na sličan način, ali imam dvije sadržajne pri e, napomene. E, kad je riječ o konvenciji, dakle imamo konvenciju iz Montreja, imamo međunarodnu suradnju i postavljam si pitanje zašto Europska unija, naš Europski parlament, zašto ne bismo dali jedan dodatni doprinos? Dakle, već se bavimo međunarodnom dimenzijom, imamo međunarodnu konvenciju. Dakle, što mi doprinosimo? E, miješa li se Europa opet u sve? E, je li u pozadini zaštita, odnosno obrana Europske unije? Možda, ali ja ne razumijem relevantnost e, našeg djelovanja u ovom dosjeru. Kad je riječ o samom sadržaju, mislim da trebamo napraviti razliku između e, konvencije iz Montreux, zatim e, društva, privatna zaštitarska društva koja primjerice posluju u bankama, zatim tu su i društva koja djeluju u e, područjima sukoba, znači i o tome se radi. I na kraju postoje privatna društva koja djeluju izravno ili neizravno u ime država ja sam e, protiv tog načela. Mi se jako protivimo tom načelu. Zapravo dolazimo do jedne smiješne situacije, pogotovo i e, zato što se koriste ovi argumenti uštede. U ime ušteda privatizirali smo pravo. Tu je konvencija s Kanadom, zapravo mislim na e, sporazum CETA u ime ušteda mi smo privatizirali silu, a ona daje e, legitimitet državi. Država ima monopol nad silom, a sada imate privatna društva koja će se uključivati, a e, država, suverenitet naroda, e, demokracija bit će samo bespomoćni gledatelji nečega na čim nemaju kontrolu jer pravo više neće biti njihovo, već e, privatno pravo i to sve zahvaljujući toj sili. To je situacija koja se ne može tolerirati niti prihvatiti. Moj kolega je i istaknuo potencijalne e, zloporabe koje smo imali u slučaju Blackwater i ono što je još gore, to je korištenje od strane država pri privatnih e, kompanija da se ne bi držale zakona, odnosno prava. Na taj način dolazi e, zapravo do rušenja države, narušavanja države u području e, sigurnosti, obrane i svega što potpada pod monopol države. U protivnom države ne bi bilo i vaša vladavina prava postala bi zapravo država bez prava. Htio bih istaknuti evo upravo tu činjenicu. Kad je riječ e, o, samim napomenama, radi se o e, nadležnosti samih država, a istovremeno e, komisija u ime morala, jer sve želimo moralizirati. Komisija tu stupa na e, scenu, ali još jednom ovdje se radi o tome da se državama članicama oduzima nadležnost pod izlikom da će im komisija zapravo pomoći. I komisija bi trebala olakšati državama članicama, ona će ispuniti određene zadaće, ali to se ne događa E, zapravo obavještajni e, podaci komisije dolaze od država članica, ona nema vlastite obavještajne podatke i e, ponovno smo u situaciji da se oduzima nadležnost država članica i na neki način radi se o napadu na, suverenitet naroda. Hvala. Hvala gospodine Schaffhauser. Gospodin Gala. Hvala. Biću kratak. Htio bi se nadovezati na izvjestitelja e, Pučana. E, slažem se svime što je e, kolegica iznijela. Postoje određeni upitnici koji su vezani uz ovo pitanje i to razumijem. Mislim da trebamo doći do određenih odgovora. Trebamo znati u kojem smjeru želimo dalje ići. Mislim da se možemo složiti da postoje privatna zaštitarska društva koja posluju u određenoj državi članici i postoje nacionalna pravila, propisi o tome, to je nešto što, oko čega se svi slažemo. E, kao Europska unija postoje vanjska izaslanstva kojima je potrebna zaštita i ako moramo razmotriti mogućnost korištenja nacionalne policije ili vojnih jedinica koje bismo poslali u inozemstvo. To je jedna stvar. U to je jedna mogućnost, a postoji mogućnost da e, angažiramo privatnu tvrtku da obavlja takve funkcije. ljudi bi se složili načelno s tim pristupom. Trebamo utvrditi u kojoj mjeri možemo eksternalizirati određene zadaće. Primjerice u Maliju postoje um, zaštit tarske snage koje štite naš kamp gdje su smješteni naši ljudi i to možete napraviti korištenjem časnika iz Njemačke, ali e, mi ih tamo i imamo, ali njihova zadaća je nešto drugo, a ne zaštita. I evo recimo u toj situaciji koristite usluge zaštitarske tvrtke, ali moramo imati pozitivan popis akreditiranih tvrtki i koristiti taj popis za angažiranje takvih usluga na terenu. Zato što morate znati koga dobivate. Isto tako postoji i strah da će osoblje privatnih zaštitarskih tvrtki činiti stvari koje naše vojno osoblje ne bi činilo. To ne možemo dopustiti, ne možemo ništa e, ne možemo dopustiti da netko drugi čini išta, nešto što sami sebi ne bi dopustili. Evo, to, to je sve što bih htio reći u ovom trenutku. Hvala. Hvala vam. A sada bih htio dovršiti popis e, govornika, a prije toga zastupnika Freund ima riječ. Thank you very much. I would also like to thank uh, Mrs. Vautmans. Hvala lijepo. Ja bih zahvalio zastupnici Vautmans. Kolege su rekli dosta toga sa čim se slažem, poput kolegice Andrikene, zastupnika Buhnera. problem bi ovdje uskoro mogao ovako, mogli bismo uskoro izgubiti kontrolu nad ovim e, problemom. Naime, kao što je kolega Buhner već rekao, američka tvrtka Blackwater, njihovo e, osoblje bilo uključeno u najgnjusnije kršenje ljudskih prava. Bili su zato i optuženi, onda, kazneno prijavljeni, da se od progona odustalo. Želim sada generalizirati i moje pitanje zastupnici Valtmans je imate li kakve podatke, brojčane podatke o zloporabi dužnosti koje je posljedica loše provjere, sigurnosne provjere osoblja Dakle, ovdje je također riječ o osoblju koje je među zaposlenicima koji su najmanje plaćeni, a ipak se ovdje okreće ogroman novac u ovom sektoru. Hvala lijepa. slovo. Hvala lijepo, zastupnik Kukan. Hvala. Drago mi je da govorimo o ovom pitanju. Važno je da se njime bavimo na ovoj razini prije nego što dođemo do zajedničkog stajališta Europskog parlamenta. Dolazimo i do dileme u kojoj mjeri ove tvrtke mogu zamijeniti državu po pitanju pružanja usluga vezanih u sektor sigurnosti. To pitanje je jako složeno. Zato pozdravljam ovaj prvi nacrt izvješća se bavi važnim pitanjima vezanima uz rad ovih tvrtki, traži jasne smjernice, izvješćivanje te popunjavanje pravnih praznina kao što se navodi u stavku 16. Ovo od velike važnosti zato što nedostaje dosljedan pravni okvir kada je riječ o djelovanju izvan matičnih država Međutim, moramo još razmisliti o tome kako bi taj pravni okvir trebao izgledati. Ovo se također tiče europske vanjske politike zato što se ove tvrtke koriste u civilnim i vojnim e, misijama, kao što je već spomenuto u ovoj raspravi. I trebali smo također promisliti o javnom imidžu, kao što se navodi u stavku 6 nacrta izvješća. Zbog toga je važno dobiti jasnu sliku o trenutnom stanju stvari i njihovom, ovih, ovih tvrtki, njihovom djelovanju. I konačno da primjedba, bilo bi dobro dobiti još relevantnih podataka kod izrade ovog mišljenja. Hvala lijepo. Zastupnik Nart. Hvala lijepo. Mislim da se svi možemo složiti sa činjenicom da nezakonita uporaba sile ne može biti nešto na što ima pravo bilo tko. Međutim, mi se brzo približavamo svojevrsnoj moralnoj bijedi i ideji da države članice ne žele imati nikakve veze sa e, porastom broja poginulih u trenutnim zonama sukoba u svijetu. Sjetite se mogućnosti da ove, neke ove tvrtke pružaju pomoći u slučaju potreba, ali one su često prave organizacije plaćenika na koje nitko ne može utjecati. Neke tvrtke, a mislim na one poput e, Blackwatera, dakle jednu koja se zove Academy, one djeluju pod raznim imenima. Mislim, ovdje je riječ baš o plaćenicima, oni koriste teško naoružanje. Prisjetimo se njihovog djelovanja u Sjeri Leoneu. Koristili su čak i tenkove i ono što ovo izaziva jest da se perpetuira ovaj problem i to uzrokuju države koje ne žele koristiti vlastito osoblje da se nose sa situacijom u svojoj zemlji. Imamo konvenciju UN-a koja upravo progovara o ovim plaćenicima, daje se definicija, a sada govorimo također o plaćenicima koji su na neki način legitimirani zato što rade u ime neke tvrtke. Mi kažemo da bismo trebali nadzirati njihovo djelovanje. Da biste to napravili, dovoljno je pogledati izvješće Amnesty a tamo možete pročitati da oni muče ljude, ubijaju ljude, ponašaju se poput kriminalnih skupina kriminalaca i zato u potpunosti pozdravljam ovu ovo izvješće, naročito amandmane koje sam sam podnio i koje je Hilda podnjala, u kojima govorimo o tome da se spriječi ove kompanije da djeluju u zonama ratnih sukoba, zato što ovdje govorimo o kazanim dijelima i o kriminalcima, a ne o sigurnosti. Hvala vam, zastupniče. Sada bih ja dodao jedno pitanje za kraj ove rasprave. Znamo da su se ove tvrtke koristile i u Ukrajini tijekom e, ruske agresije na istočni dio te zemlje. Samo u Rusiji imamo barem deset pravih pravca tih privatnih e, vojski. Ti vojnici su se koristili na ukrajinskom teritoriju i moje pitanje je li bilo korisno progovoriti i ovome u vašem izvješću kako bi to postalo poznato jer mislim da mnogi nisu svjesni ovoga. Izvolite kolegice, imate sada ponovno riječ kako biste odgovorili na pitanja. Thank you very much. Hvala lijepo. Hvala vam na ovim korisnim primjedbama i na vašoj potpori. Kada sam dolazila jutro su Brisel, nadala sam se da će svi biti budni jutro si da ćete biti ovdje, da progovorim o ovom jako važnom izvješću i drago me što sam primila sve ove vaše primjedbe ali i čula riječi potrebe gdje postoji doista velika potpora ovom izvješću i da se što prije više napreduje se ide u pravcu koji sam zacrtala u izvješću. Dakako, podnijet ćemo amandmane, poboljšati ovaj tekst. Jedna imam jednu belgijsku šalu, ne znam kako će to funkcionirati na vašem jeziku. Kaže, kada jašete na konju da ste onda pametniji jer su dvije glave pametnije od jedne. Dakle, dvije osobe su pametnije od jedne jedine. To je ono što želim poručiti. Dakle, kolegica Andre Kene, Rekli ste da treba više pravila, slažem se s vama. Trebamo bolja pravila za onur naoružane, naoružane zaštitare i na moru. To treba uzeti u obzir, ali monopol države u korištenju nasilja, da, to je tako i to valja uzeti u obzir, dakle, zakonita sredstva sile. To je nadležnost država članica politike. Zastupnik Frunzulika. Da, gdje je? Pita se zastupnica. Mislim da trebamo urediti tržište privatnih e, zaštitarskih e, tvrtki. Doista. Dvije ili tri države članice se tim bave. To nije samo pitanje proračuna. Važni razlog za pisanje ovog izvješća je da imamo višu razinu sigurnosti jer vidimo da privatne zaštitarske tvrtke djeluju na ovom području i zato se treba nastaviti na radu na ovom izvješću. Zastupnik Buhner, podržali ste nas, eh, rekli ste da zelenoj knjizi, da direktivi, demokratska odgovornost, e, crne ovce u sektoru, naravno da poiste i to je, naravno da postoje i to je razlog zbog kojeg e, izvješće traži pravni okvir. Zato ga izrađujemo. Za mene je najvažnija stvar naša sigurnost i sigurnost moje djece. To je razlog zbog kojeg pišem ovo izvješće. Odnosno, to je jedini razlog zbog kojeg radimo ovo izvješće. Vi ste tražili direktivu? Da, mogu to popratiti. Vezano uz određene točke treba će nam direktiva i tu imate moju podršku. Zastupnik Schaffhauser. Postavili ste pitanje što to Europska unija može dodati Mi se ovdje u EU bavimo vanjskom politikom, sigurnosnim pitanjima i ovo bi se trebalo uključiti upravo u tu raspravu. Zato izrađujemo ovo izvješće. Mislim da ste vi bili najnegativniji što se tiče mišljenja o ovom izvješću. Imali ste najnegativniji pristup. Ne slažem se s vašim komentarima. Govori se o privatizaciji vojnih snaga. Ne, to nije cilj izvješća. Cilj je upravo više sigurnosti. Vidjeli smo da, privat, da su privatne zaštitarske tvrtke aktivne na tom području. službene snage zemlje, ako usko surađuju sa zaštitarskim tvrtkama na terenu, ako bolje, ako to postignemo, da ćemo povećati razinu sigurnosti. To je moje stajalište, i to je razlog zbog kojeg mislim da je većina članova odbora pozitivna. ću vas na kavi moći uvjeriti u svoje stavove. Zastupnik Galer. Koja je zadaća privatnih zaštitarskih tvrtki? Zaštita naših e, baza. To je jedna od zadaća. Rekli ste, treba bi bilo bolje imati bijelu listu umjesto crne liste. Ne znam baš, možda također možemo popiti kavu pa ćete me pokušati nagovoriti. Ako budemo radili bijelu listu napravit ćemo veliku uslugu tvrtkama, velikim tvrtkama. Ali evo to, ja tako rezoniram, možda ćete me vi moći uvjeriti u suprotno. I think time is urging. Uh, just a few points. Mr. Freund, zastupnik Freund da brojčani podaci da oni postoje ali na nacionalnoj razini zato smo ih zatražili na europskoj razini radi boljeg zaključka. Gospodin Kukan je spomenuo prava pitanja, dakle koja je zadaća i još brojčanih podataka, da, zato to i tražimo u ovom izvješću. Gospodin Nart, moj dragi kolega, mi smo jučer razgovarali Hvala lijepo na dobrim amandmanima i primjedbama. Znam da ćete nam pomoći i meni pod odboru da postignemo dobru ravnotežu. Vi ste mi postavili najteže pitanje. Bismo li trebali govoriti o Ukrajini u ovom izvješću? prva reakcija je ne. Mislim da ovo nije odgovarajuće mjesto za to, ali mislim da bismo o tome trebali razgovarati. Bismo možda pokušali, mogli zato pronaći odgovarajuću raspravu, ali mislim da se to ne bi trebalo spominjati u izvješću. Međutim, ako insistirate i stvarno vama ću popiti kavu, e, svi zajedno ćemo popiti kavu. Ne znam što misle drugi zastupnici, ali mislim da je ovo važna primjedba i nešto o čemu bi u ovom pododboru trebalo razgovarati. Ne znam sad u točno u kojem trenutku, to ćete vi odlučiti. Hvala vam kolege na pozitivnim e, osvrtima na moje izvješće. Hvala lijepo. Ja bih jednom tu valku. Da, samo bih e, htio reći da je ovaj rat doista na našem pragu, ljudi tamo stradavaju i naša je zadaća da to stalno iznova spominjemo. Hvala lijepo svima na izvrsnoj raspravi. Zastupnice Vautmans, hvala vam što ste izradili ovo korisno izvješće. I sada bih zaključio ovu točku dnevnog reda. Hvala svima još jednom, samo bih vas podsjetio na vremenske rokove za podnošenje amandmana dakle 16. ožujka u podne. Hvala lijepa. I hvala na pažnji i hvala zastupnici Vautmans. Nastává chvíle, kdy bychom měli otevřít bod číslo 5 naší. Dolazimo do iduće točke dnevnog reda, dakle točka broj 5. Who is first? Uh,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 Dakle, strateško partnerstvo UN-a i EU-a za očuvanje mira i upravljanje kriznim situacijama. Imamo dva uvažena gosta. Já bych jenom poznamenal, že mezi EU... Dobrodošli. Partnerstvo Europske unije i Ujedinjenih naroda je e, osnovano u ovom smislu 2003. i sada smo u provedbi akcijskog plana dakle, za potporu ovim misijama za očuvanje mira Aha, da, da, kako trebaju vam slušalice, kaže predsjedavajući. Bilo bi dami gdje biste biste vysvetlili, jak tato implementace probije. Bilo bi dobro, drage gošće, kada bi nam mogli objasniti na koji način se provode ovi planovi. E, Gospodža Gansland, vi imate riječ, izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala lijepa. I dobro jutro svima. Ja sam iz službe za vanjsko djelovanje. Htjela bih naglasiti koliko je važna ova suradnja u očuvanju mira i upravljanju kriznim situacijama. Doista jedno od najvažnijih eh, suradnji, jedno od najvažnijih suradnji u području ZSOP-a To je razvijeno unatrag nekoliko godina i nastavit će se na, e, na, tom, e, na toj liniji. Visoka predstavnica zajedno sa Vijećem sigurnosti je 6. lipnja prošle godine istaknula jedinstvenu ulogu u ENA kao e, najvjernijeg, odnosno EU kao najvjernijeg partnera un u ovom području. I ta suradnja između EU-a i UN-a na području međunarodnog mira je važna za obje organizacije. Fokusiramo se na pozitivne stvari, dakle kod ishode ovih misija i situaciju na terenu. Ova suradnja stavlja Europsku uniju i naše misije ZSOP-a u jedan širi kontekst s jedne strane su onda e, je to djelovanje učinkovitije, a s druge strane ono doprinosi našoj ulozi potpore multilateralizmu. Države članice povećavaju dakle svoj doprinos e, u sudjelovanju u ovim e, operacijama. Ove dvije organizacije dijele dakle teret putem provedbi misija, poput onih koje imamo u Maliju, Srednjoafričkoj republici, Somaliji, Libiji, Afričkom rogu i na Balkanu. Ova suradnja u očuvanju mira i upravljanju kriznim situacijama sadržava tri glavne razine. Tu je regularni dijalog na visokoj razini, to obuhvaća nadležni e, odbor koji se sastaje dva put godišnje i ugošćuje ga Pedro Serrano s naše strane te odgovarajuća nadležna tijela UN-a. Takav sastanak je održan, odnosno će se održati uskoro sredinom ožujka u Njujorku i tamo ćemo progovoriti o suradnji u ovom području. Dakle, narod teme će biti Mali, Srednjoafrička republika i Somalija. Također ćemo vidjeti kako stoje stvari sa našim strateškim partnerstvom. Dakle, to je dokument eh, za koji sam sigurna da poznajete i koji podržavaju države članice. Tu dolazim do druge razine. To je zajedničko strateško partnerstvo UN-a i EU za očuvanje mira i upravljanje kriznim situacijama, te su tu prioriteti za razdoblje 2015. do 2018. i to se sada provodi. Sedam prioritetnih područja obuhvaća brzi odgovor, facilitiranje doprinosa EU-a očuvanju mira, te suradnju u potpori i logistici. Osim toga, tu tu je, još važno dakle, dijeljenje e, dobre prakse. Potom imamo suradnju na terenu, kao i razmjenu između glavnih stožera kada je reč o planiranju, strateškoj reviziji i mandatima. I ove razmjene su jako važne za učinkovitu suradnju na terenu, zato što one omogućuju podjelu zadaća i omogućavaju misijama un i EU-a da se bolje komplementiraju radi izvršenja cilja. Suradnja između naših misija na terenu također obuhvaća međusobnu potporu u pitanju sigurnosnih usluga, dakle smještaja, zdravstvenih usluga. To je od velike važnosti za povećanje učinkovitosti i efikasnosti. Također ono znači važne implikacije e, pozdravlje naših zaposlenika i provedbu mandata. Mislim da bih sada mogla zaključiti i eventualno ići u veće detalje ukoliko bude pitanja, ako se slažete gospodine predsjedavajući. Děkuji, paní Mislim, že to není špatný Hvala, gospođo. Mislim da je to uistinu dobra ideja. A sada... Evo zatražit ću od gospođe Anik Hinč, koja je, znači, ovdje zamjenica ureda za pitanje očuvanja mire i upravljanju kriznim situacijama. Dajem joj riječ. Hvala. izuzetno mi je často danas mogu vam predstaviti strateško partnerstvo UN-EU vezano uz očevenje mira i upravljanje u kriznim situacijama. Ja usko i svakodnevno surađujem sa gospođom Klarom Ganslant. Da, ja radim, znači uredu za vezu, za očuvanje mira i upravljanje u kriznim situacijama. To je mm, po samo po sebi revolucionarni ured. 2011. glavna skupština je ustanovila znači, ovaj ured. Naš e, svakodnevni rad se znači, usredotočuje na koordinacije, znači misija očuvanja mira te također nadzor što se tiče aktivnosti e, vezano za upravljanje u kriznim e, situacijama. Imamo znači mehanizme koji su osmišljeni tijekom godina. Klara je upravo govorila znači o ovom stalnom e, odboru što se tiče ovih akcija. A također mi sada planiramo i e, znači dane prevencije sukoba, imamo također i neformalnu skupinu prijatelja UN-a koja će se na neformalnoj razini sastati znate vjerojatno koji je rad e, od čega sastoji rad UN-a vezano na područjima očuvanja mira. Mi imamo glavni e, ured u New Yorku, a imamo zajedno 42 znači 42 e, misije očuvanja mira, 17 plavih kaciga, a isto tako imamo i e, cijeli niz e, znači misija E, imamo 130 e, znači misija, 30, 90 tisuća vojnika. Imamo također i kombinirani budžet koji e, predstavlja više od 9 milijardi dolara godišnje. Možemo reći da je ova suradnja izuzetno važna. Glavni tajnik e, izuzetno podcrtava važnost e, e, ove suradnje. Imamo znači u veljači, veljači glavni tajnik UN-a koji je govorio vezano uz znači ono što je važno za područje prevencije sukoba, posebno ono što čini Europska unija na tom području. Mi isto tako imamo cijeli niz misija koje koji uključuju znači Srednjoafričku republiku, Mali, Somaliju, Libiju, a na Srednjem istoku također imamo misije vezano uz važne e, sukobe koje se ovom određenom, e, koje se ovom trenutku vode u svijetu. Kolegica Klara je govorila o prioritetima za nadolazeći period i želim prije svega izraziti koliko je služba za vanjsko djelovanje važna E, te koliko je važan doprinos e, i suradnja sa UN-om. Klara je govorila o nekim praktičnim vidovima suradnja. Ja ću govoriti o modalitetima koordinacije između EU-a i UN-a vezano uz planiranje civilnih e, misija. Mi smo to postigli tijekom znači prošlog perioda strateškog partnerstva, posebno na E, u srednjoafričkoj republici imali smo 2014. godine takozvanu Bridging Mission. Imamo također i strateško partnerstvo, okvir za 2015. 2018. godinu. Imamo znači zajednički odbor, zajednički okvir za zajedničko planiranje i isto tako ćemo poduzeti i određena djelovanja kako bismo senzibilizirali e, službenike EU-a i UN-a kako se to može e, implementirati u trenutku kad imamo krizne situacije, kad trebamo brzi odgovor na to. Što se tiče drugih e, praktičnih suradnji, ja ću vrlo kratko to reći, evo imate to na diapozitivu. E, upravo sam spomenula Srednjoafričku republiku, imali smo After Action Review u toj e, državi. Također želim reći koliko je suradnja bila izvrsna u Maliju, posebno što se tiče ovog zajedničkog okvira. A imamo također i zajedničke e, napore, ugošćavanje EU tema, znači misija za obuku u okviru minuzme. E, to je nešto što je izuzetno važno odgovaranju na velike e, izazove i situaciju koja se pogoršava u ovoj zemlji. Isto tako, dopustite mi da vam sad e, dam kratak pregled onoga koji je glavni razvoj za UN što se tiče očuvanja mira i upravljanja kriznim situacijama. Mi smo e, e, proveli reviziju 2015. godine, PIS e, znači Missions Review, neki vjerojatno znaju za to pod imenom HIPO izvješće. Ja sam tada bila trudna, radi se o znači preporukama vezano uz ove misije. Ova revizija je prije svega podcrtala važnost partnerstva i zbog toga naš ured je e, postao sve važniji tijekom godina, glavni tajnik je to prepoznao. Ono što je važno je ojačati e, mir i sigurnost, a u tom smislu se moramo usredotočiti na prevenciju, a također moramo i poboljšati e, i planiranje i provođenje UN misija. Partnerstvo je teško uvijek ostvariti. UN predstavlja veliku e, birokraciju EU također i teško je mobilizirati e, sve snage praktički. Politički je to također teško. To znači da jedan entitet osim u ENA je možda, e, znači da je određeno drugo tijelo bolje i sposobnije poduzeti određene misije i e, aktivnosti. Govorila sam znači o ovom brzom odgovoru. Imamo također i misije u Maliju i tako dalje i pokazalo se da, na primjer, EU e može biti bolji, e, može dati bolji odgovor na izazove na terenu. Ono što je važno, imamo partnere, na primjer Afrička unija koja može biti poluga za djelovanje. EU također ima znači e, potrebne snage koje može brzo pokrenuti, a Afrička unija može biti znači važan partner. Ono što je izuzetno važno je zapravo da imamo ove važne preporuke vezano uz EU e e, za UN misije, a znači da prije svega moramo doprinijeti političkom rješavanju sukoba. Imamo znači ovaj e, tri e, trostupni e, pristup. Imamo znači preporuke u tom smislu tajništvo, slijedite preporuke, imamo 94 akcije, djelovanja na kojima radimo, neću sad ulaziti u sve, ali želim vam reći zašto je UN poduzeo cijelu ovu reviziju. To ima naravno i implikacije za Ua možemo reći da tri puta se u posljednjih deset godina, tri puta se povećao, su se povećali e, građanski ratovi, imamo 60 milijuna ljudi koji su morali pobići iz svojih domova, a 80% humanitarnih e, potreba su posljedica e, sukoba, vojnih sukoba. A što se tiče troškova je, radi se o predviđenih 13 trilijuna dolara. E, okružje je izuzetno složeno, isto tako ono što e, donose ti sukobe, donose e, nestabilnost i preko svojih granica, također povećavaju ekstremizam i naravno dovode u opasnost stanovništvo. Kad govorimo na primjer o Jemenu, onda vidimo na koji način mi nismo uspjeli spriječiti znači e, uspjeli spriječiti e, sukobe i na tom smislu smo postigli neuspjeh i moram podcrtati to pitanje neuspjeha. To je nešto na čemu nismo uspjeli. Glavni cilj glavnog tajnika je bilo da daju zapravo način na koji e UN bolje može odgovoriti na ove izazove. Imamo isto tako i operativni razvoj koji se dogodio e, posljednjih godina i to je sve utjecalo na ovu reviziju 2015. godine. Da, imamo tri klasične faze misija Eh, očuvanja mira UN-a, imamo znači cijeli niz, čak ponekad 40 zadaća, zaštićujemo eh, civile i tako dalje. No istovremeno imamo i različite inovacije. Kad se radi, na primjer, eh, na području borbe protiv ebole, također smo bili uključeni sa misijom, misijom UN-a. Isto ono što smo vidjeli je da sve više očuvanje mira je važno u Africi, to je važno za Srednjoafričku republiku i Mali. A na primjeru dva Sudana Imamo, imali smo znači iz pet različitih institucija deset e, osoba medijatora e, koji su znači pokušali e, sudjelovati u rješavanju sukoba. Ono što radimo također kao oni koji pokušavaju e, očuvati mir i e, situacija sve teže predstavlja rizik i za naše službenike. To je slučaj u Srednjafričkoj republici i u Maliju. sada ću reći nešto vezano uz provedbu, uz implementaciju. Kao što sam rekla, 94 konkretnih akcija, 90% je e, unutar prerogativa glavnog tajnika a oko četvrtine tih akcija su završene. E, Antonio Gutjeraš, novi glavni tajnik, je znači europski državnik, bivši državnik i to zapravo doprinosi uvelike velike tome da se uspostavljaju jače veze između, u suradnji između UN-a i EU-a. Mi smo također E, smo imali znači politički dijalog e, za borbu protiv terorizma zajedno sa EU-om prošlim tjedan smo govorili znači o uspostavljanju struktura pod e, znači upravljanjem potpredsjednika Isto tako smo ustanovili regionalne urede, moramo biti regionalni kako bismo bolje djelovali. Imamo u zapadnoj, e, istočnoj i središnjoj Africi ureda što se tiče kapaciteta planiranja, što smo zapravo ustanovili mi e, što se tiče toga gledamo na e, znači na europsku sigurnosnu i obrambenu politiku svojevrsni primjer i e, moramo također svoju akciju prilagoditi, to smo pokušali napraviti ovu reviziju, isto tako smo pokušali osmisliti i bolju, e, bolju obuku u tom smislu. Evo, ako da idemo u budućnost, koje su perspektive za budućnost, prije svega prevencija, medijacija, to je, mora biti dio središnjeg proračuna UN-a. Mi se zbilja smo zahvalni na doprinosu EU-a što se tiče stabilnosti i mira. To mora biti dio uobičajenog proračuna un i to je nešto što ćemo predložiti. O tome će se raspravljati. Isto tako sam govorila da zajedno radimo znači, na prevenciju u okviru ovih dana prevencije sukoba. Isto ste možda čuli za ovu inicijativu Upfront Human Rights. To će omogućiti raspoređivanje ovih lakših timova tamo gdje UN još nema misije, a to sve služi tome da bolje shvatimo sukob ili e, potencijalni sukob. Glavni tajnik e, također e, želi e, i dublje analizirati situaciju u okviru ovog okvira ranog upozorenja i na kraju što se tiče opcije financiranja i podrške E, možemo reći da imamo Europsku uniju koja je u tom smislu glavni e, financijer, i, a Afrička unija je važan sugovornik. Afrička unija je financiranje vezano s to, o tome će se također razgovarati. U sljedećem dokumentu vezano uz strateško partnerstvo Znači, e, ono što je izuzetno važno u budućnosti je brzi odgovor, to je važan aspekt našeg partnerstva, vidjeli smo da to funkcionira i da tu uvelike EU i njezino iskustvo može e, doprinijeti, a kad sam e, govorila također i znači o eventualnoj mogućnosti raspoređivanja ovih e, znači borbenih skupina UN-a Battle Groups. A Također ono što je važno je daje konkretnu političku e, podršku, imali smo rezoluciju u okviru znači parlamenta, e, konkretnu e, rezoluciju u tom smislu u lipnju prošle godine mi se u UN-u sve više na tu ulogu e, prevencije, a u tom smislu e, predstavnici Europskog parlamenta mogu biti i medijatori i mislimo da na tom e, području možemo uvelike povećati suradnju. Hvala vam na pažnju. Hvala. Ehm, govornicima. Imam sljedeći prijedlog. Um, napravit ćemo dva kruga pitanja. Prvi je gospodin Galer, Anat. A nakon e, prvog kruga idemo na drugi krug. E, gospodin Galer, izvolite. Hvala vam na prezentacijama. Mislim da je jako važno da imamo pregled nad time je li moguće ili prikladno da Europska unija i UN surađuju na institucionalnoj razini ovom području. I kada govorimo o etabliranim funkcionalnim e, strukturama UN-a, trebamo se tome zapravo prikloniti, pridružiti i dati značajan doprinos tome. Mogao bih reći da nemam nikakvih sumnji u vrijednost i relevantnost e, naših zajedničkih aktivnosti. Mislim da to mora biti jasno. Međutim, koliko u kojoj mjeri možemo biti sigurni da Europska unija ima svoju vidljivost. To može biti nedostatak. Mi pružamo, osiguravamo financija, a nekad i osoblje, ali onda nas se smatra UN-om, a ne EU-om. Pa je moje pitanje u kojoj mjeri, naravno to je zapravo e, nešto što se tiče službe za vanjsko djelovanje, dakle u kojoj mjeri se brinemo za to da naši slogani i oznake se vide u našim aktivnostima kako bismo osigurali našu vidljivost. Neke zemlje i neka područja u svijetu su takva da bi bilo neprikladno da europsku zastavu visoko postavimo, no općenito gledajući Nama je u interesu e, istaknuti našu uključenost, naše sudjelovanje. Pa me zanima kako to funkcionira na terenu. Hvala, gospodin Galer. Slažem se s vama apsolutno. Mislim da doista trebamo biti vidljivi. A sada gospođa Lezing. Hvala na prvim vašim slajdovima. Govorili ste o pozivu na proširenje partnerstva, između Europske unije i Ujedinjenih naroda i o važnosti istoga. No, što je sa misijom premošćivanja? koliko znam. E, planira se potpora Europske unije do uspostave učinkovite u enove misije. Pa se postavlja pitanje kakav je plan vezan uz to? kontingente osiguravaju zemlje i planira li se da će Europska unija biti uključena u te um, misije premošćivanja? E, zanima me vremenski plan e, kao i obuhvat potpore. Isto tako e, me zanima instrument za mir u Africi. radili se zapravo, razmišljamo li o financiranju razvojne pomoći od strane Europske unije. Javnost vrlo često kritički se na to osvrće, ne toliko e, dakle ja, e, novinari e, najčešće kritiziraju upravo takvu vrstu misija. Je li to obrazac koji je sada već uspostavljen? Hoće li se dodatno proširivati? Treba li se dodatno proširivati? To je nešto što pitaju ne samo novinari, već i kolege na plenarnoj sjednici parlamenta. Hvala. Hvala. Gospođa Valero je sljedeća. Hvala. Hvala na prezentacijama, doista su bile zanimljive. Imam nekoliko pitanja za vas na temelju dokumentima koje smo dobili u pripremi za ovaj sastanak. Htjela bi znati neš, saznati nešto više o broju europskih građana koji su uključeni u UN-ove intervencije. 5549 je brojka koju smo mi dobili od 109.450. Čini mi se da je to mali udio. Ja sam iz Švedske i razmišljam i o tamošnjem kontekstu i znam da u ISAF-u, u toj intervenciji, bilo je otprilike 600 osoba koje su sudjelovale. A kad je riječ o UN-ovim intervencijama, otprilike dvadesetak ljudi je bilo na terenu i radilo se o UN-ovom projektu koji je bio pod izravnim zapovjedništvom UN-a. Dakle, zanima li me e, jesu li to ljudi koji rade izravno za UN ili e, su to ljudi koji su uključeni u različite misije koje zapravo djeluju pod e, uz mandat UN-a. S obzirom na to što čujemo vezano uz e, borbene skupine u Europske unije i o tome mogu li se one uključiti e, u UN-ove intervencije. Dakle, to je još jedno pitanje. Zatim imam još jedno pitanje. Imam jedno pitanje o misiji u zapadnoj Sahari koja je tamo od 1991. godine. Što se tamo događa? Nema nikakvog napretka koje je vaše, mišljenje o tome? To je intervencija koja nije dovela ni do kakvih rezultata. I ponekad, nažalost, tome jest, tako. I zbog reakcija zemalja Europske unije i zbog toga što su zabrinuti zbog kršenja ljudskih e, prava u tim dijelovima svijeta. Evo, to su moja pitanja. Hvala. Hvala. I sljedeći je gospodin Nat. Hvala, gospodine predsjedavajući. Iskreno, mene, ja sam u šoku od e, mnogih stvari koje sam čuo. Mislim da su neke stvari preozbiljne da bismo ih ostavili političarima kad govorimo o suradnji između EU-a e i UN-a u različitim dijelovima svijeta mislim ne znam o kojim mjestima govorite, mi utječemo na ta područja. Prije četiri godine Europska unija je e, trebao e, poslati šest integriranih bataljuna u Mali. Nijedan od e, njih nije operativan u smislu bojni ili čak manjih postrojbi kad govorimo o edukatorima iz Europske unije, kad razgovarate o njima, oni govore o intervencijama u skupinama od deset ljudi, oni nisu operativni, Europska unija im ne osigurava e, oružje, oni to osiguravaju za malijsku vojsku, kada se provodi misija, kreiranje šest bataljuna i u četiri godine nijedna skupina, borbena skupina od 30 ljudi nije formirana, pa to je potpuni neuspjeh. Ne možete govoriti o sjajnoj e, suradnji, neovisno o tome koliko su dobri odnosi između Europske unije i UN-a, e, jesu li oni tamo da bi opravdali troškove, e, je, oni su otišli da bi formirali batalju, na njih nema, nisu operativni sigurno ste gledali film Hotel Ruanda. Hotel Ruanda i dalje postoji svugdje UN i EU kada su u Sudanu. Oni su tamo promatrači i promatraju najgore moguće masakre nad ljudima kad govorite o izvanrednoj e, misiji u Srednjoafričkoj republici govorite o ubojstvima u Benguiju, ali izvan Banguija događa se masakr, tu su paravojne postrojbe. Ne možete samo govoriti o tome koje sve misije postoje. Govorite o brzom odgovoru. Ma, o kakvom brzom odgovoru? Niti je brz, niti je odgovor. Ja sam bio u području sukoba i vidio sam dvije tuareške misije koje su se ubijale u Kidaliju. A postrojbe su bile tamo. Postoji zabrana efektivnog djelovanja. Kad govorimo o vojsci, radi se o vojsci na terenu, to su oni koji pate i umiru, oni kažu da se radi o neuspješnoj misiji da to nije, ne, da ne djeluju operativno na terenu u borbi protiv terorista. To svi koji su tamo znaju i iskreno govoreći stječemo dojam da se taj neuspjeh kamuflira ogromnom papirologijom gdje objašnjavamo što se događa na terenu, ali vojnici, časnici UN-a su frustrirani na terenu. Časnici i vojnici Europske unije su užasnuti što ne mogu e, provoditi e, misiju koja im je dana. Dakle, niti je e, suradnja, niti su rezultati izvanredni u posljednjih E, četiri godine e, s obzirom na e, brojčane podatke rekao bih da se radi gotovo o olimpijskom neuspjehu. Gospodine Nato, ste bili zadnji govornik u prvom krugu, pa molim obje gošće da nam odgovore, a nakon toga možemo otvoriti drugi krug. Za sada imamo gospodina Schaffhausera koji još želi postaviti jedno pitanje. Izvolite, gospođo. Hvala vam na vrlo važnim pitanjima i komentarima koje ste iznijeli. Započet ću sa posljednjim pitanjem i komentarom. Uvjerena sam da se svi možemo složiti da postoji ta frustracija, budući da Europska unija ne funkcionira opremu za vojne djelatnike. Europska služba za vanjsko djelovanje se s vama slaže. To je vrlo kompleksno pitanje. Trenutno se o tome razgovara u Europskom parlamentu i u vijeću. Razgovara se o tom zakonodavnom prijedlogu vezano uz instrumente koji doprinose stabilnosti i miru kako bi se barem neke od ovih potreba pokrile ali to su razgovori koji se moraju nastaviti i mi smo doista svjesni značajnih uskih grla i izazova u tom procesu. Kad je riječ o pitanju osiguravanja odgovarajuće vidljivosti, da, hvala vam. To je nešto što je jako važno i kako bismo pokazali vlastitim građanima e, dobar posao koji činimo i potporu koju pružamo. A i to je važno i za ljude u zemljama u kojima se to događa. Tu bih htjela odgovor podijeliti u dva dijela. Prvo, kad govorimo o operacijama Europske unije, koje su, kao što sam već rekla, zapravo one predstavljaju e, dijeljenje tereta s e, UN-om kada djelujemo na istom mjestu. Europska unija, odnosno naše operacije su jednako vidljive kao bilo koje e, operacije, odnosno misije Europske unije. Međutim, kada se radi o doprinosu UN-ovim misijama, to su nacionalni doprinosi država članica Europske unije. Dakle, na državama članicama i na UN-u je da daju odgovor na to, jer ja naprosto ne znam na koji način se e, osigurava vidljivost u okviru operacija UN-a. Nadalje, e, bilo je tu i pitanje o misijama premošćivanja i kako ih planiramo i tako dalje. kako da se izrazim, Europska unija je dosta brza u raspoređivanju osoblje, iako mi mislimo da smo spori. Mi smo zapravo u odnosu na UN dosta brzi. Tako da u okviru ovih rasprava s kolegama iz UN-a o tome kako, kako su surađivati u praksi i kako razraditi postupke i modalitete kada nas UN traži da podržimo njihove e, misije očuvanja mira, kako to provesti u praksi. Nije da mi planiramo kontingente ili e, konkretne misije, intervencije u ovoj fazi kako bismo pružili potporu UN-u. Ono što mi činimo su različite stvari, dakle vrste posla. S jedne strane postoji šira rasprava o europskim borbenim skupinama koja se odvija u okviru vijeća i vi ste dobro upoznati s time. To dovodi će dovesti možda i do veće uporabe europskih borbenih skupina i to je nešto što će se možda iskoristiti i za suradnju s UN-om, ali još nismo došli do toga. Prvo, na internoj razini unutar Europske unije moramo vidjeti E, kako ćemo osigurati brže raspoređivanje naših borbenih skupina. Već sam govorila o modalitetima i možda će se činiti kao birokratska aktivnost, ali jako je važno da ove dvije organizacije razrade način suradnje u praksi. Jer kada dođe do do stvarne reakcije, nema vremena za pripremu, sve treba biti unaprijed razrađeno. Ili možda ćemo imati jednu aktivnost testiranja zajedničke suradnje kako bi eh, smo konkretnije surađivali na eh, brzom odgovoru. regarding the numbers of um, EU citizens kad je riječ o broju europskih građana koji sudjeluju u UN-ovim operacijama, mislim da zapravo to treba odgovoriti kolegica iz UN-a, jer se radi o građanima, muškarcima i ženama država članica i oni daju doprinos UN-u. No ono što mi činimo s razine Europske unije Pokušavamo osigurati platforme, mogućnosti kako bi UN mogao mogao bolje surađivati s državama članicama kada nedostaje kapaciteta. Recimo gospodin Lacuz je e, prošle godine sudjelovao na našem neformalnom sastanku u Bratislavi i on se je tada apelirao na države članice vezano uz određene nedostatke kapaciteta e, vezano uz sudjelovanje Europske unije u operaciji u Maliju, tako da pokušavamo usko surađivati s kolegama u UN-u kako bismo vidjeli možemo li na i koji način olakšati njihovu suradnju s državama članicama i u tom smislu bih htjela doista naglasiti da mi sjajno surađujemo s e, Uredom za vezu UN-a smještenom ovdje u Briselu. doista suradnja je sjajna i hvala vam na tome. Ispričavam se ako nisam odgovorila na sve, ali bit će još tu i drugi krug e, pitanja. Hvala. Hvala uvaženi zastupnici na pitanjima koja su dosta zanimljiva, bit ću vrlo e, kratka, ići ću odmah e, na konkretan odgovor. Samo bi se htjela osvrnuti na ono što je zadnje rekla Klara. Vi ste iznijeli, e, dakle govorili ste o konkretnim brojkama, pet i po tisuća, oni će djelovati izravno pod zapovjedništvom UN-a. Dakle, isto tako postoji tu i značajan broj osoba koje djeluju pod zastavom e, Europske unije. One su naravno od ključne važnosti kao partneri, To je naravno jako važno pitanje zato što postoji neravnoteža e, pod okriljem UN-a. Postoji e, vijeće sigurnosti koje daje mandat za operacije, a zatim postoje osobe iz Bangladeša, Indije i Nigerije koji provode te mandate koji su ja, sve opasni, Kao što sam već rekla, postoje misije koje su višedimenzionalne i dosta komplicirane, tako da je jako važno da države članice u Europske unije povećaju svoj doprinos. I zato nam je ta platforma u europskom kontekstu jako važna. ono što je novo u Njurku je da postoje TTC-ovi, a to su zemlje koje daju postrebe. Bilo bi isto tako da imamo e, zemlje koje daju doprinos u tehnologiji. Tako da bi možda države članice osim putem postrojbi bi mogle dati doprinos e, u drugom smislu i na taj način bismo i mi mogli biti djelotvorniji. Kad je riječ o odakle da počnem. gospođa Lozert je govorila o misiji premošćivanja. Već ste čuli veći dio odgovora. Dakle, govorimo o relativnoj brzini. Naravno, Afrička unija je isto tako akter u tome, jer je e, misija MISK već bila raspoređena na terenu. Zatim, EU e e, FCR, oni su imali otprilike 300 50 ljudi u Bangliju kako bi se stabilizirala situacija. Mnogi životi su spašeni i to je bilo doista jako važno. Europska unija i odbor za političku sigurnost je, bilo vrlo je bio vrlo fleksibilan i doista su nam olakšali da mandat dovoljno dugo traje kako bismo im imali vremena rasporediti svoje snage i osigurati zaštitu civila. Spomenuli ste isto tako i instrument za mir u Africi. Kao što sam već rekla, time će se baviti upravni odbor. Um, inicijativa Kabaruka, sigurno ste za nju čuli. E, Afrička unija je rekla da žele e, financirati 25% mirovnih operacija do 2020. godine. Sada se razgovara e, u vijeću sigurnosti o tome može li se dio proračuna iz za operacije za očuvanje mira iskoristiti za ove operacije. Naravno, tu postoje različiti mehanizmi koje treba uzeti u obzir, ali ti razgovori se i dalje vode. I nadamo se uzimajući u obzir i novu američku administraciju da će to biti moguće. Kad je riječ o e, vidljivosti Europske unije, to je također jedno važno pitanje. E, zastupnik Galer je o tome govorio. Mi smo svjesni da Europska unija mora biti e, odgovorna, snositi odgovornost i pokazati da sudjeluje u različitim operacijama. Kao što ste rekli, radimo ponekad u vrlo delikatnim političkim situacijama i ponekad e, bi s obzirom na vezu između vanjske i s obzirom na nepostojeću razliku između vanjske i unutarnje sigurnosti, to je predsjednik Trump, mnoge stvari treba razmotriti. Ako mislite da UN može biti djelotvorniji u pružanju potpore sigurnosti državljanima Europske unije u trećim zemljama, to je isto nešto na što bi Europska unija trebala biti jako ponosna i to treba zagovarati u interakciji e, s biračima i to je zapravo u samoj srži našeg partnerstva omogućiti da se iskoristi komparativna prednost svake institucije, ponekad nije korisno da se istakne zastava Europske unije, ponekad nije korisno da se koristi e, zastava e, u a no postavlja se pitanje tko treba odlučiti o tome. Evo, pogledajte moju prezentaciju. I na kraju, uvaženi zastupnik Nart je istaknuo određene stvari i htjela bih se osvrnuti na to. Razumijemo da su ljudi uzrojani zbog neuspjeha koji se događaju, to upravo u ovom trenutku. Naravno, radi se o vrlo kompliciranim mjestima i vjerojatno to znate bolje nego itko drugi. ohrabruje nas činjenica da su ipak u političkom procesu u Maliju se dogodili određeni pozitivni pomaci, a to je suština problema. Jučer je izdano zajedničko priopćenje UN-a i EU-a, što je dosta neobično, a, Europska, Afrička unija nas je podržala i pozdravila napredak, ali naravno e, potpuno neprihvatljivo da se nastavlja nasilje i da ljudi gube svoje živote i trebamo udvostručiti napore i trebamo ojačati kapacitete i ojačati usluge koje pružamo u Maliju. Evo, toliko o jačanju kapaciteta. Važno je jačanje naših kapaciteta kao i samo e, samo raspoređivanje obučenih osoba, nemam statističke podatke o tome tko je raspoređen, a tko nije, ali prihvaćam informacije koje ste nam vi ponudili u tom smislu. I ponavljam, to je jedan od, još jedan od razloga zbog kojih nam je potreban veći angažman Europske unije ne može djelovati samo UN. To je jedan od razloga zbog kojeg smo istaknuli taj aspekt partnerstva u e, miru i ostvarivanju mira i sigurnosti. Moraju postojati regionalne operacije na terenu. E, naravno, e, tu je Afrička unija i druge institucije u drugim područjima, ali pozivamo Europsku uniju da udvostruči svoje napore. E, zatim u zapadnoj Sahari tek se treba održati referendum i tu se odvija i e, politički proces, e, a tu je mirovna operacija i operacija očuvanja mira i to je političko, tu, je političko pitanje koje je treba bi, riješiti i tu e, Europska unija ima svoj utjecaj i može utjecati i to je nešto što e, definitivno prepoznaju i Ujedinjeni narodi. Hvala. Hvala vam lijepa. Prelazimo sada na ovaj običajni drugi krug. On će biti jako kratak. Imamo jednog govornika, to je zastupnik Schaffhauser. Izvolite. što se tiče ovog pitanja sigurnosti i razvoja, ja sam se time bavio i nakon određenih svojih aktivnosti. Ja sam nedavno bio u Kamerunu i tamo sam sa vojnicima i određenim brojem država analizirao pitanje sjevera Kameruna i e, Čadskog jezera. Prvo bih želio reći da se slažem s onim što je rekao kolega Nart. Ovdje postoji taj problem učinkovitosti. Isto tako, postavljam si pitanje zašto bismo pitanja i razvoja, sigurnosti razvoja sigurnosti potpunosti odvojili kad govorimo o financiranju. Mislim da bez razvoja ne postoji sigurnost i obrnuto. Zbog toga sam predložio određene akcije koje su provodili vojnici. Radi se o znači, jedinstvenom jedinstvenim mobilnim e, postrojbama koji bi radili iz perspektive sigurnosti i razvoja. Komisija treba vidjeti na koji način u svojim financiranjima ne odjeljivati ta pitanja razvoja i sigurnosti uključujući naravno i e, kupnju e, oružja i pitanje nabave oružja to sad nekoga može šokirati ali moramo biti vrlo realistični u tom smislu isto tako Kolega Nart je postavio to pitanje učinkovitosti. Ne trebamo sad tu stvarati neke nove entitete. Moramo se pridržavati načela subsidijarnosti. Znate tko je prisutan u Africi, tko na učinkovit način može reagirati u Africi. Prvo je tu Francuska, zatim Rusija, kad tu govorimo o sjeveru Afrike, E, alžirsko pitanje tu može postati goruće u budućnosti, imamo također goruće pitanje Libije, tu je Rusija vrlo aktivna, ne znam da li to znate ili ne. Imamo Francusku, Rusiju i SAD, znači. Mi smo tu sad e, usvojili takav pristup trojice i mislim da moramo ići u tom pravcu. Oni koji su e, operativni i koji mogu ne samo e, biti uključeni u misije očuvanja mira, nego koji se mogu uključiti i vojno odgovoriti. Moramo se na njih usredotočiti. Moramo u potpunosti revizirati, e, revidirati procedure ako želimo biti e, učinkoviti. Što se tiče Sahela, ja sam razgovarao sa predstavnicima komisije koje sam susreo na terenu i to skupa e, sa e, znači, vojnim predstavnicima. To su bili neformalni sastanci. I oni su mi rekli mi e, radimo sve što možemo, mogu to prihvatiti, no ako se tičemo, ako se samo držimo procedura, onda ćemo uvijek kasniti. Ne koristimo na najbolji način fondove onako kako bismo to mogli i sredstva zato što se pridržavamo previše procedura. Da li je to prilagođeno realnosti? E, SAD e, nam predlaže da E, funkcioniramo na način na koji funkcioniraju takozvane privatne postrojbe. Da imamo znači jedan fond koji e, onda može s jedne strane financirati operacija razvoja, no isto tako i operacija na području sigurnosti. Trebali bismo u tom smislu prilagoditi realnosti. Hoćemo i dalje e, misliti da će se stvarnost prilagoditi našim procedurama. Evo, tu ću završiti. Ulog je temeljan. Ako Afrika eksplodira, Europa će eksplodirati, a moram reći da u ovom trenutku je e, Afrika tempirana bomba. A ovo što mi sad radimo, nećemo to ni u kojem slučaju spriječiti. Hvala. Hvala lijepa. Dame, evo, koliko biste mogle reagirati, koliko želite, naravno. Hvala lijepo. I hvala zastupniku na pitanju. Što se tiče sigurnosti i razvoja, to je doista od ključne važnosti. Mislim da se svi oko toga slažu. No isto postoji potreba da se podrobnije sagledaju naše procedure i pogledamo što možemo bolje učiniti. Sada je doista dobra prilika za to, zato što imamo europsku globalnu strategiju u čijem je centru upravo suradnja sa partnerima, učinkovitost, mm, djelovanje u Africi i tako dalje. Potom je tu summit Evropske unije i Afrike koji će se organizirati na jesen i to je također prilika da se pobliže sagledaju sve ove stvari. Ako dozvolite, naznačila bih jedno područje na kojem su EU i UN zajedno radile, to se tiče postupaka i discipline, dakle nulta tolerancija u odnosu na seksualna zlostavljanja, iskorištavanje. I samo bih istaknula da ovdje dijelimo standarde, najbolje prakse unutar UN-a, uzimamo to u obzir u svom radu, dakle prilikom osježavanja našeg pravilnika. Hvala lijepa. Hvala. Da, posto se slažemo važnoj vezi između sigurnosti i razvoja. Glavni tajnik to naziva održivi mir. Evropska unija financira dakle savjetnike na tom području, savjetnike UN-a, čija je zadaća povezati političke aspekte sa aspektima razvoja u to zemljama kamo se uputuju, upućuju dakle mirovne misije i jako smo zahvalni na toj potpori koju pruža Evropska unija. Također inicijativu države, e, država članica, dakle to je Francuska preuzela vodeću ulogu, borba protiv terorizma, primjerice u Maliju, to je dobar primjer, e, surađivali su sa tamošnjom mirovnom misijom. Razgovarali smo u Srednjoafričkoj republici o potrebi razvoja održana donatorska konferencija i to je jako uspješna u Briselu gdje je mobilizirano više od dvije milijarde eura i mislim da je to jako važan dio ove slagalice kada je riječ e, o e, našoj, našoj učinkovitosti. Važno da se ova sredstva iskoriste. Hvala lijepa. Hvala damama na njihovim odgovorima. Mislim da ovdje možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa što ste nas posjetile danas i do sljedećeg susreta. Mi budeme pokračovat e, budem číslo 6. Hvala lijepa. Evo nastavljamo sa točkom broj šest.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 predsjednik e, interne ZSP-ove radne skupine. Evo izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, uvaženi zastupnici operacije CSOP-a i izvučene pouke. Da, iz, učimo iz ovih misija, to je postupak, imamo cijeli sustav za dakle izvlačenje pouka. Međutim, to, taj sustav također ima neka ograničenja. On nije savršen. Ja bih htio opisati ovaj sustav, kako on djeluje, te također naglasiti koje su njegove prednosti i ograničenja za ovaj postupak e, učenja. I konačno bih vam dao neke primjere, dakle onoga što smo naučili i onoga što još nismo naučili. Kakav to sustav imamo u EAS-u, dakle, vezano uz ovo područje? Sustav se temelji na NATO-ovom sustavu. Dakle, postupak započinje promatranjem. Potom identificiramo ciljeve, onda to dakako nije dovoljno. I onda idemo nadalje u djelovanje kako bismo riješili problem, riješili način na koji radimo e, stvari, dakle poduzimamo radnje i tek nakon što smo poduzeli radnje možemo reći da smo lekciju naučili. Dakle, tek provedena lekcija je za nas naučena lekcija. I to onda mijenja način na koji se rade stvari, odnosno poboljšava ih. lekcije se mogu naučiti na više razine, imamo lekcije koje se, procesuiraju na pojedinačnim misijama, a druge se obrađuju u glavnim stožerima. Tu su pak i lekcije koje se ne mogu naučiti od strane jednog jedinstvenog tijela. Ovdje govorimo o civilnim i vojnim misijama i kada je riječ o vojnim lekcijama, on je razvijeniji i to zbog e, povijesnih razloga, dakle nasljeđe NATO-a, dakle učenje u zato određenim e, odjelima. Međutim, imamo također i lekcije koje se ne mogu u potpunosti naučiti na razini jednog odjela, onda se tim lekcijama razgovara u širem okviru unutar radnih skupina. Tu predstavnici različitih odjela razgovaraju o tim pitanjima. Jedna od takvih lekcija koja se ne može riješiti na razini jednog odjela jest e, pitanje sigurnih e, komunikacija, vojne misije, dakle civilne misije, sami stožeri ne mogu sami raditi na tom pitanju, tu mi je potrebna pomoć eh, IT odjela. I o tome se razgovara na ovim radnim skupinama. Tu dakle imamo predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje, ali SOP a tu su i geografski odjeli koji su odgovorni za zemlje u kojima djeluju misije, a i drugi dijelovi EAS-a, međutim tu su također i predstavnici e, službi komisije, tu su uglavnom uprave DEVKO, EHO, jer sve ove službe međusobno djeluju unutar misija dakle ZSOP. Imamo tu brojne razvojne projekte čiji je cilj poboljšati dakle i sigurnosnu situaciju tu tim e, područjem upravlja komisija. Zato je to relevantno za naš posao i zajedno razgovaramo, dajemo različita različite perspektive na ono što bi se trebalo poboljšati i kako to poboljšati zajedno. Giovanni, ispričavam se, moram ići, glasam u drugom odboru i kolega će preuzeti e, predsjedništvo, kaže predsjedavajući. Ja se ispričavam, e, ali do, moram otići glasati na sastanak drugog odbora. Doviđenja. Uh, I'm sorry, as you, uh, understand this, uh, lessons working group that I actually... Dakle, ja predsjedam jednom takvom radnom skupinom. To je šire tijelo koje upravo odražava taj sveobuhvatni pristup koji imamo, razne perspektive koje se susreću na jednom mjestu u znaku, dakle, suradnje kako bismo poboljšali način na koji radimo. Što ove radne skupine rade u praksi? Dakle, govorio sam o potrebi identificiranja lekcija, dakle mi ih identificiramo. Raspravljamo o najvažnijim lekcijama, prioritetima, koji se o kojima se treba porazgovarati i onda provesti. Mi smo tu na, na godišnjoj razini identificirali pet ključnih lekcija uz podršku našeg menadžmenta, dakle u EAS-u i komisiji, onda se to predstavlja državama članicama. Onda one podržavaju taj prioritet i onda započinje rad na provedbi. To se nadzire od strane naše radne skupine i to tijekom godine, dakle da vidimo kako stoje stvari. dakle, nije dovoljno identificirati samo lekcije, već se treba nešto i poduzeti. Lekcije su otvorene, dakle, sve dok se ne počnu provoditi, dakle tada su naučene, ili dok ne utvrdimo u čemu se nalaze prepreke koje sprječavaju provedbu i onda vidimo što se može učiniti s tom lekcijom i tada e, zatvaramo taj slučaj. Dakle, koje su ograničenja sustava? možda ste već i shvatili, to je interni sustav, dakle, informacija dolazi od internih dionika, dakle, u, primjenjujemo sustav rada sa dna prema gore, Dakle, imamo ljude koji znaju gdje je problem, gledaju kako poboljšati situaciju. Mnogo lekcija se zasniva na greškama, pa ljudski je griješiti. I dakle, ovo nije evaluacija ciljeva. Evalu... Vanjske dionici evaluiraju dakle, uspješnost izvršenja ciljeva, a ovdje na unutarnjoj razini dakako imamo i određena ograničenja, mi to onda e, zabilježimo, mi to filtriramo kroz našu hjerarhiju, možemo i sami procijeniti kako stoje stvari. I u slučaju radne skupine svi se moraju dakle složiti oko toga što je lekcija, što je problem. Mi se uglavnom uspijemo složiti oko ključnih e, lekcija i osobe koje se bave ovim pitanjem se zalažu da će raditi na lekciji, da će ju riješiti, da će se ona provesti, oni zato imaju najbolje znanje, jer su upravo oni ti koji obavljaju e, posao, dakle imamo tu jednu zajedničku analizu, svi koji su uključeni u radnu skupinu, načinu na koji napredovati. Onda imamo, e, dakle, i izvješćivanje, dakle, partnerima u radnoj skupini, kada je riječ o radu na ovim lekcijama i to je svojevrsno ohrabrenje, dakle, poticaj da se stvari poboljšaju. Dao bih vam neke primjere ključnih lekcija koje smo identificirali u zadnjih nekoliko godina. Jedna važna lekcija je da nam je potreba, potrebno osposobljavanje, dakle prije samog upućivanja na misije za naše osoblje, dakle prije nego što se oni uopće upute na zadatak. To vam se sada čini vrlo jasnim, ali nije svo osoblje doživjelo tu vrstu, prošlo tu vrstu treninga prije samog slanja na misiju. Dakle, neki od njih su to E, radili, neki nisu, ali mi smo oni htjeli nekakav najmanji zajednički nazivnik e, za svo osoblje, dakle što je Europska unija, koje su vrijednosti Europske unije, dakle načela zajedničke sigurnosne i obrambene politike i tako dalje. To su sve važna pitanja i na osnovu tih e, lekcija smo stavili e, napredak i sada imamo seminare koji se svakog mjeseca održavaju u Briselu, dakle za osoblje koje će biti upućeno na misije. Ovi Seminari se sada provode na dobrovoljnoj bazi, a iduća faza je da ovi seminari budu obavezni za svo osoblje i da budu dijelom novih e, politika, dakle obuke. Dakle, evo tako radi sustav, dakle, identificiramo što se treba poduzeti, to obličimo u preporuke i onda se taj sustav provodi. Još jedna lekcija se tiče koordinacije i suradnje, dakle, vezano uz misije sop a i djelovanje sa e, evropskim izaslanstvima tu smo prikupili e, dobre prakse, dakle s terena, operativno iskustvo, suradnja sa izaslanstvima na terenu i na osnovu dobrih e, praksi naša radna skupina je sastavila smjernice o tome kako to uspješno provoditi. Čini vam se samo po sebi jasno, dakle što bi se točno trebalo raditi na terenu, međutim postoje nekakva siva područja na primjerice koordinacija donatora u određenoj zemlji i ove smjernice o dobroj e, praksi e, upravo nude to e, savjete o tome što činiti da bi se stvorila dakle sinergija, da bi se izbjeglo odvostručivanje uloga na terenu, preklapanja i tako dalje. Imam još jedan primjer, dakle lekcija koja nije naučeno i to nažalost riječ je o nečemu jako važnom, riječ je o sigurnim komunikacijama, dakle tu smo tvrdili koji su nedostaci, to je područje jako važno. Nemam sustav koji možemo sigurno komunicirati između glavnog stožera u Briselu i naših e, misija izvan Europske unije, dakle nemamo sigurnu telefonsku liniju i u praksi se sada koristi nacionalni sustav e, telekomunikacije i također nemamo takvu vrstu sigurne komunikacije niti između europskih institucija. Dakle, to je uočeni nedostatak jer imamo različite sustave koji postoje, teško ih je iskoordinirati. Nažalost, ta, ta lekcija je i dalje otvorena. Mi ju držimo takvom zato što se nadamo da ćemo naučiti tu lekciju i da ćemo moći poduzeti nešto. I na koncu, nadam se da sam vas uvjerio da imamo na raspolaganju sustav za učenje lekcija. Ovaj sustav nije savršen, on ima ograničenja, ali ima i prednosti. Po meni postoji jedan pozitivan trend. Ja sam na ovom radnom mjestu već nekoliko godina i mislim da misije i operacije postaju uspješnije, učinkovitije. To je jedan proces, on je dosta spor, ali opći trend je pozitivan. Također sam zabilježio dobru suradnju raznih e, servisa, dakle, e, odjela koji rade unutar moje radne skupine, koji provode lekcije, to uključuje i suradnju između Europske službe za vanjsko djelovanje i komisije, Dakle, uzimamo u obzir sigurnosni kontekst i njegov razvoj. Htio bih vas razuvjeriti da će naša radna skupina nastaviti raditi, nastaviti identificirati ključne lekcije i da ćemo nastaviti promovirati i nadgledati e, dakle, provedbu tih ključnih lekcija. Hvala lijepo. Hvala. Prije no što dam riječ predstavnicima klubova. Imam ja jedno pitanje. Radi se o naučenim lekcijama, poukama. No kad vidimo znači obujam ZESOPA, postavlja se pitanje o tome što zapravo nismo naučili i što nije znači provedeno u tom smislu postavljamo si pitanje proporcionalnosti a također i o izvještavanju nešto se preporučuje ali postavlja se pitanje provedbe a kad govorimo o javnoj e, nabavi, ovaj dom je bio vrlo skeptičan što se tiče mjera vezano uz to. Na primjer, u Gruziji pola godine je trebalo da se eh, osmisli javna nabava o plinu. Pola godine je znači trebalo da misija postane operativan na pitanje je u načelu i načelno govoreći Možete li nam reći u kojem smislu je vaš posao promijenio prirodu misija? I drugo, nešto što je bila očita e, manjkavost je da nemamo za sustav e, znači i kontroliranja i upravljanja. Da li vi si, si sugerirate neke načelna pitanja vezano uz infrastrukture što se tiče zapovjednih struktura i tako dalje. Evo, prvo Michel Galer e, i pitanje s njegove strane. Hvala. Da, izgleda da razumijete njemački. Hvala vam. Ja postavljam slično pitanje kao što je to postavio Kristijan Heller u okviru pouka Želio bih da stvari možemo jasno definirati, jasno iskazati. Ako nakon toga bude razvodnjeno i političkom diskursu prilagođeno, onda to možda nije najbolje. Trebali bismo imati, ne, imamo i neke primjere. Imate primjer gdje časnik koji je bio odgovoran za određene stvari nije imao mogućnost da u konkretnom slučaju e, ostvari stvari. Morali bismo jasno o tome govoriti. kako bismo postigli napredak. Moramo razlikovati ono na što možemo utjecati i ono na što utječe zemlja domaćini koja može učiniti na tom području promjene. Imam znači jedan primjer e, vezano uz e, policiju i vojsku Konga. u tom primjenu primjeru bilo je potrebno intervenirati, no cijeli niz stvari je izmaklo našoj kontroli i tu je bila potrebna politička volja predsjednika Kabile. U trenutku kad nas se poziva da interveniramo, na određeni broj stvari ne možemo utjecati, ne možemo imati dobre rezultate ako se suočavamo sa e, čelnicima takvog e, tipa da li imate kakvi ex post, naravno to bi bilo bolje da imamo i ex ante procjene kako bi zbilja analiza bila sadržajna. A kad govorimo o perspektivi vojske koja znači uspostavlja mir i red u određenoj zemlji. Nekim zemljama to možda nije moguće. To, je, to su akcije koje su ograničenog opsega. Mislite li da bismo možda mogli napredovati u okviru sustava koji bi se znači ticao samo ovih akcija obuke, da li bi to bilo moguće ili bismo trebali pokrenuti PESCO i u tom smislu uključiti intervenciju e, zajedničkog proračuna, da li te stvari bi vam u okviru misija mogle olakšati posao. Isto tako bih želio znati može li to povoljno utjecati na to koje smo pouke iz svega e, izvukli. Imam cijeli niz osoba koje su zatražile reći gospođa Valera, Imam dva kratka pitanja. Mislim da je čudno da nismo ništa naučili što se tiče komunikacije na području sigurnosti. Kako je moguće da sada nismo našli način na koji da imamo ispravnu komunikaciju na području sigurnosti. A postavljam si pitanje da što se tiče rodne uravnoteženosti, da li ste o tome također u ovim misijama e, raspravljali, da li ima kakvih e, pouka koje ste i u tom aspektu izvukli. Gospodin Schaffhausen, izvolite. Hvala. Povezat ću to e, svoje pitanje sa prethodnom temom o kojoj smo razgovarali. Mislim da bi bilo dobro da imamo e, vanjsku reviziju prvo vezano uz to na koji način možemo povezati razvoj i sigurnost i u strukturama organizaciji na području financiranja. To je temeljno te dve teme se treba znači povezati i u okviru struktura, u okviru financiranja i u okviru organizacija, to jest organiziranja. Drugo, imamo znači e, važan program e, G5 Sahel koji više milijardi eura mobilizira vezano uz razvoj. Zašto to ne funkcionira? Zašto to nije, akcija nije na visini e, izazova na terenu? To bismo isto također trebali proučavati kao iskustvo i vidjeti koje pouke možemo iz toga izvući mobilizacija financiranja i provedba ne odgovara izazovima na terenu. To su možda iskustva koja bi nas mogla nečemu poučiti. Hvala. Hvala. Gospodine Kremonini. To su možda pitanja koja e, ste možda čuli ili niste. Evo imate riječ u svakom slučaju. Hvala. To su dobra pitanja u svakom slučaju što se tiče znači ovog u, ove uloge PSC-a države članice do sada već izvukle cijeli niz pouka iz procesa a ključne lekcije su dovoljno općenite i di, napisane diplomatskim rječnikom, te se mogu prihvatiti. Mislim da nijedna država članica ne može sad to odbaciti. Da, mislim da su države članice u svakom slučaju izvukle lekcije iz ove koje je znači osmislila ova radna skupina za iskustva. Države članice su nam dale mandat u tom smislu i mi smo obavili cijeli jedan vrlo konkretan posao, a sad je na njima da isto tako obave konkretan posao. No, to je težak posao, nema tu sad nekih čarobnih rješenja. Imamo i ograničeni manevarski prostor gdje možemo djelovati, no napredujemo. Što se tiče ovog problema javne nabave, moram reći od kad ova epizoda datira, radi se o misiji u Gruziji, e, u kojoj godini, Mislim da je promatračka misija bila ustanovljena prije tri i pol godine. Mi smo to preuzeli od UN-a, zatim smo imali javnu nabavu za plin tijekom sedam mjeseci. Znači što se tiče ovih procedura javne nabave, nismo na tome radili. Radi se o energetskom aspektu, civilna misija, je u rukama službe za vanjsko djelovanje, a komisija upravlja novcem i ona je zadužena za eh, ove postupke javne nabave. Možemo reći da postoje neke, neka nesuglasja. Ovo pitanje u svakom slučaju vrlo važno. Nešto tamo je eh, loše funkcioniralo. Da, mogu reći da uvijek e, se komisija prokazuje da, su njezini postupci su e, znači previše birokratski i tako dalje. A mislim da sada stvar puno bolje e, funkcionira budući da smo našli načina da zajedno radimo Mislim da ovo što ste, o čemu ste govorili, da je to bio slučaj s nečim što je se dogodilo prije nekoliko godina. Ali mislim da je što se tiče e, javne nabave uvek su ista pravila za tendere, isto je znači e, javna nabava u Africi ili za ustanovljenje znači određenog baze za helikoptere i tako dalje. Mogu reći da između parlamenta e, i komisije su, imali smo razgovor o tome da bi se trebale promijeniti sustav javnih nabava. Neću sad ulaziti u detalje procedure, no mislim da postoje različite procedure Neću ja sad tu e, kovati u zvijezde komisiju, no mislim da su oni uveli određene ubrzane procedure i u skladu sa najboljim planiranjem mislim da smo tu sad postigli puno da ubrzamo javnu napavu. Mislim da na tom području smo napredovali. Samo e, u odnosu na ono što je rekao predsjednik, mi ćemo umrijeti pri, znači, e, primjenjujući pravila. Ja sam to zbilja shvatio. dolazim iz Afrike, na terenu sam vidio kako se situacija odvija. Mi moram reći da ovdje E, radimo e, najbolje što možemo kako bismo na terenu primjenjivani pravila moramo se ticati, moramo se pridržavati pravila. E, Amerikanci se mogu i, i sposobni su se organizirati na drugi način ako je to moguće. Zašto mi nismo to sposobno napraviti? Samo što se tiče znači onoga što je rekao e, ovaj odbor što se tiče okvirne znači rezolu, e, okvirne uredbe o financiranju mi smo sugerirali neke stvari to je išlo isto tako i u odbor za proračun nakon to, e, toga je to išlo na komisiju Mogu reći da procedore imamo već 15 godine, možda bismo mogli biti operativno puno učinkovitiji, no e, praktično e, pravila se nisu promijenila za međunarodnu javnu nabavu. Ako budemo fleksibilni, onda bismo dovodili i kršili pravila, pravila se nisu promijenila. No u trialogu znači nismo uspjeli što se tiče revizije financijske uredbe. Mogli bismo možda organizirati poseban sastanak e, vezano uz ovo, mogli bismo e, pozvati predstavnike komisije, FBI-a i tako dalje. A što se tiče utjecaja na terenu, promjena pravila ima utjecaj na to. Moramo promisliti o tome na koji način misije funkcioniraju, na primjer koordinacija sa EU e, delegacijama, također sigurnost za misije, to naravno sve utuče na provođenje tih misija i direktni utjecaj na terenu. Bavimo li se samo sa znači strateškim aspektima ili detaljno ulazimo u e, misije? Mi, znači, funkcioniramo u smislu da analiziramo prošla iskustva i na, bazirajući se na tome dajemo neke prijedloge. No, to hjerarkija također mora e, e, potvrditi, ja moram također i to, znači, svoje prijedloge poslati kroz hijerarhiju. Što se tiče kontrole i zapovjedništva, mi možemo dati preporuke, ali mi ne možemo naravno utjecati na konkretne e, promjene, no možemo što se tiče strategije neke stvari sugerirati. Naravno, mi želimo biti i objektivni, izvještavati što se zbilja dogodilo na terenu, a također možemo dati i e, prijedloge za rješavanje problema. Što se tiče pitanja gospodina Galera, mislim da je najvažnije da budemo jasni i transparentni, ja se toga pridržavam, no moramo biti diplomatski imam diplomatski riječnik imati kad govorimo o tim iskustvima i poukama koje smo izvukli. Moramo se dogovoriti oko toga kako naprijed i izričaj i formulacija su možda napisane diplomatskim rječnikom, ali to mora biti tako. To se mora e, provesti na terenu kroz e, konkretne akcije, te naravno akcije moraju biti jasne i transparentne. Što se tiče ovog pitanja zemlje domaćina, mi se time također bavimo. Da. Što se tiče uspjeha određene misije, moramo uzeti u obzir i lokalni kontekst. Govorimo e, znači o lokalnoj podršci i to je ključno. To je jedna od ključnih lekcija. Kako bi misija bila na uspjeh, moramo obaviti dobru analizu i moramo znači uzeti u obzir lokalni kontekst. Zato Imamo također i lekciju, znači politički okvir za pristup krizama, to je politički dokument, radi se znači o analitičkom dokumentu koji govori o planiranju određene misije. Moramo imati znači zajedničku analizu između ESA i komisije, zajedno analizati stvari i nakon toga vidjeti na koji način e, se mogu znači rasporediti e, E, snage na terenu Kad govorimo o lokalnim uvjetima i lokalnoj kulturi, znanje o tome, znanje o tome su ključna. Govorili ste o Kongu i ograničenjima akcije na terenu te situaciji u toj zemlji, da, slažem se s time, to moramo naravno uzeti u obzir e, kad kada analiziramo situaciju prije nego što se uopće odluči o misiji. Naša radna skupina je također e, e, osmislila i smjernice vezano uz taj politički okvir za reagiranje u kriznim situacijama. na osnovu toga moramo vidjeti koliko su e, potrebne te misije govorili ste o znači obuci i maliju prije nego što pokrenemo određenu misiju trebamo napraviti reviziju misija se može izmijeniti ili možemo i prekinuti ako se države članice slože oko toga ako je to prikladno i ako to odgovora lokalnoj situaciji što se tiče MPSC-a. E, kad, govorimo znači o lekcijama u okviru radne skupine za iskustva, trebamo vidjeti na koji način će e, funkcionirati ta odnosa sa peskom E, imamo znači strukturu i osnivajući se na feedbacku možemo identificirati e, pouku, lekciju i nakon toga preporučiti izmjene. Pitanje gospođe Valero, zašto nismo ništa naučili o komunikaciji na području sigurnosti? Mi smo se time pomno bavili, svjesni smo problema. Prošle godine smo e, pokušali riješiti ES je pokrenuo, znači velik, pokrenuo veliku javnu nabavu u, za izmjenu sustava E, no, ta javna nabava nije bila uspješna jer je proračun bio e, nedovoljno visok. Financijska e, alocirana sredstva nisu bila dovoljna. Evo, imamo i takva ograničenja. Pokušat ćemo, naravno, ponovno. Imamo ograničenja i što se tiče proračuna ili vremena no, morat ćemo poraditi na tom e, e, polju. Mi nastavljamo i baviti se tim pitanjem. Što se tiče rodne uravnoteženosti, postoji određena studija o rodnoj jednakosti. E, naša radna skupina se bavi tim pitanjima. Mi smo također identificirali i znači pouke lekcije za rodna pitanja. I na kraju Kad govorimo znači o ovim iskustvima, o povezivanju razvoja i sigurnosti, imali smo znači službe i e a i, i komisije koji su bili uključeni u to, a E, mi se znači točujemo prije svega na misije Zesopa, a a ne bavimo se onim e, čime upravlja komisija. Mi se znači usredotočujemo na takve misije, feedback, eh, te također na koji način u tom kontekstu možemo unaprijediti veze između razvoja i sigurnosti. Hvala. Ima li još pitanja? Čini se da nema. Molim vas i u korist nama koje radimo na E, reviziji na sredini razdoblja VFO-a da napišete popis prijedloga e, koje ste iznijeli vezano uz privatne zaštitarske tvrtke jer bi nam to dalo dosta jasan pregled onoga što je shvaćeno i mislim da to nije povjerljivo i moglo bi možda pomoglo radu odbora s obzirom na e, dolazeću reviziju na sredinu ni razdoblja VFO-a. Bi li to bilo moguće? Da, ovi dokumenti su ograničeni. Moram vidjeti s kolegama koja su pravila za dijeljenje ovih informacija. Mi svi želimo se držati pravila. Ako je to moguće prema pravilima, onda bi to bilo lijepo. U protivnom bi bismo tražili Naravno, to bi bilo lakše, u protivnom ćemo napisati dopis, jer dobit će ga u Enviju i ako nije povjerljivo, to bi nam dalo dojam, jer imali smo dosta živu raspravu o ovoj temi. I ako stvari napreduju, parlament veseli i htjeli bismo vidjeti kako ili koliko to napreduje brzo. Hvala vam što ste došli, e, želimo vam puno sreće. Ovo sigurno nije zadnji put da vas vidimo. Želimo vam puno sreće i otpora. Hvala vam. Hvala vam. Dame i gospodo, ako nema ništa što želite predložiti po točkom razno, onda zaključujemo današnju sjednicu. Hvala vam. Um, and the next meeting of this... Sljedeći sastanak će se održati 22.3. od 9 do 12.30 te od 15 do 18.30.